witam państwa serdecznie. przechodzimy do wyjaśnień do głosowania. wiem że państwo. E, dame i gospodo prelazimo na obrazloženja glasovanja. znam da ste nestrpljivo čekali ovaj trenutak da ja preuzmem e, predsjedavanje raspravom. U svakom slučaju molim osobe koje su i dalje u vijećnici i koje planiraju otići e, na ručak da miro napuste vijećnicu, a da oni koji žele sudjelovati u obrazloženju glasovanja e, da ostanu u vijećnici. Najprije e, dakle je gospođa Morvaj na redu.